Dear colleagues, dear colleagues, I know well that it is a pleasure. Dragi kolege, znam da je zgodno susresti se s kolegama iz drugih odbora, ali sada je ipak trenutak da započnemo s ovim dijelom sastanka, budući da kasnimo. Danas ćemo imati razmjenu mišljenja s Organizacijom za hranu i poljoprivredu o stanju nesigurnosti opskrbe hranom u svijetu uoči svjetskog dana hrane 2015. godine. bili smo zahtjev za održavanjem ovog, ove razmjene mišljenja i to e, uoči obilježavanja svjetskog dana hrane. Izuzetno mi je drago da su s nama kolege iz odbora za poljoprivredu i odbora za razvoj koji su nam se pridružili u ovoj raspravi i smatram da možemo početi odmah. Pa onda dajem e, riječ kolegama koji će dati imati kratku uvodnu izjavu. Dakle, kolegica Linda McKeven u ime odbora DEVE ima riječ. Hvala predsjedniče. Ja se ispričavam, mi smo, mi smo odužili sastanak na našem odboru. Iznimno mi je drago da imamo ovaj zajednički sastanak u oči obilježavanja Svjetskog dana hrane u petak. Riječ je o vrlo važnom trenutku i pred nama je jedno važno izvješće. Ljudsko je pravo dovoljno hrane ne biti pothranjen i to je bio jedan od milenijskih ciljeva razvoja. A, dakle, cilj je bio da se do 2015. godine prepolovi broj ljudi koji e, nemaju dovoljno hrane. Taj cilj je ispunjen. 795 milijuna ljudi, međutim, još uvijek je gladno danas u svijetu i polovica e, smrti djece mlađe od pet godina e, je upravo uzrokovana pothranjenošću, dakle to je 3 milijuna djece. U nekim programima 80. i 90. godina nismo dovoljno polagali pozornost na ulaganje u poljoprivredu i e, općenito nismo se bavili sigurnošću opskrbe hranom, međutim to se počelo mijenjati krajem prošlog desetljeća, sada moramo nadoknaditi izgubljeno vrijeme. Sada su istekli milenijski razvojni ciljevi, međutim od 1. siječnja sljedeće godine počinje jedno novo razdoblje, e, jedan program od 15 godina za održivi razvoj, dakle to su ciljevi održivog razvoja. Prije dva tjedna u Yorku sastali su se svjetski čelnici koji su potpisali e, nove svjetske ciljeve Dakle, održivi e, razvojni cilj broj 2 želi postići opskrbu e, i sigurnost hranom i promicati održivu poljoprivredu. Zadaća je naših odbora u ovom parlamentu da ispunimo zadana obećanja u sljedećih 15 godina i mi kao zastupnici trebamo tražiti odgovornost od svojih čelnika te surađivati s komisijom na ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Kako ne može se e, uzgati hrana ako ne postoji poljoprivredno zemljište? Drago mi je da će e, naš odbor krajem ovoga tjedna posjetiti Milano gdje se održava svjetska izložba i tamo ćemo govoriti o pitanjima prehrane i sigurnosti opskrbe hranom u petak poslje podne imat ćemo poseban, posebnu radionicu odbora za razvoj, a tema će biti upravo pitanje e, poljoprivrednog zemljišta, pristupa zemljištu i e, sigurnosti opskrbe hranom. Hvala vam još jedan put što ste me pozvali na ovu razmjenu mišljenja i rado ću čuti nešto više o izvješću. Hvala sada riječ ima Česlav iz Odbora za poljoprivredu. Dame i gospodo, sigurnost hrane je veliko međunarodni izazov ima mnoge e, socijalne i gospodarske aspekte. Zato je vrlo važno da međunarodne organizacije i pojedinačne države nađu sustavno rješenje <clears throat> kako bi smanjili glad, izopćavanje i siromaštvo svi mi već imamo iskustva s ovim problemom u Europskoj uniji, imamo zajedničku poljoprivrednu politiku koja se pobrinula za to da siromaštvo, nesigurnost opskrbe hranom, da se one smanje u Europi u zadnjih nekoliko desetljeća i mislim da ova vrijedna iskustva sada trebaju poslužiti tome da ih e, predamo dalje drugim dijelovima svijeta. Sada se svi moramo udružiti, moramo djelovati u smislu razvoja i to činimo u e, sklopu trgovinske organizacije. Vrlo je važno da inicijative koje poduzimamo e, održivo suzbiju glad, da doprinesu gospodarskoj transformaciji u državama kako bi se glad E, dugoročno suzbila. Ne možemo samo e, provoditi kozmetičke mjere kao što je to trenutačno e, po pitanju izbjegličke krize. Znači ne smijemo samo zatvarati rupe već moramo iznalaziti globalna rješenja koja su prilagođena regionalnim uvjetima moramo staviti na raspolaganje sredstva za istraživanje, potreba nam je veći napredak i taj napredak treba imati konkretnu primjenu u onim zemljama u kojima ljudi gladuju. Na kraju želim još nešto reći vezano uz probleme u poljoprivrednom sektoru i u ekološkom sektoru. Tu je odlučujuće da sve što čini pitanju zaštite klime i tako dalje, a mi to radimo u sektoru poljoprivrede, tu postoje određene mogućnosti, da sve te mjere ne ograničavaju proizvodnju hrane. I na kraju želim još naglasiti da kada govorimo o prehrani, da je to ono što je odlučujuće i moramo veću pozornost posvetiti pitanju voda jer pitanje prehrane, zdrave prehrane je najvažnije pitanje za čovječanstvo. Puno hvala. We can uh, start giving, uh, Hvala, možemo odmah uh, početi s time da ćemo dati riječ predstavniku FAO, gospodin Mustafa, ravnatelj FAO, časnik za vezu s Europskom unijom, zatim Piero Conforti i Kristina Betnaska, koja je ravnateljica Uh, ureda World Food Program u Briselu. Odmah ću vam dati riječ da održite izlaganje u deset minuta i nakon toga ćemo imati raspravu. Eh, Hvala predsjedavajući. Dopustite mi da vam prije svega zahvalim. Želim također zahvaliti predsjednicima odbora Agri i Deve što su organizirali ovaj zajednički sastanak kako bi nas izvijestili o stanju vezano uz nesigurnost opskrbe hranom. Ovo je inače tjedan u kojem se obilježava svjetski dan hrane. I htio bih reći da je taj dan 16. listopada prilika za sve nas da se zapitamo o stanju sigurnosti opskrbe hranom u svijetu. Dakle, vezano uz glad i siromaštvo na, u seoskim područjima te da sagledamo koji su izazovi pred vama. Kao što je rekla kolegica Mekavan, e, treba postići ciljeve održivog razvoja i imamo cilj broj 2 koji se tiče iskorjenjivanja e, neishranjenosti, borbe protiv pothranjenosti i e, postizanja održive poljoprivrede. Potrebni su zajednički napori svih aktera kako bi se postigli zacrtani ciljevi. Mi u FAO smatramo da je iskorjenjivanje gladi 2015. 2030. godine cilj koji možemo postići, e, moramo naprosto svi na tome raditi zajednički. Ovoga će se tjedna na svjetskoj e, izložbi u Milanu organizirati e, predstavljanje Europskog parlamenta i to će biti također prilika da se nastavi razgovor o ovim ključnim temama. Želim iskoristiti ovu priliku da vam kažem da je glavni ravnatelj FAO E, izložio izvješće SOHA, a riječ je o stanju u prehrani i poljoprivredi. To je izvješće koje FAO predstavlja svake godine od 1947. godine i to je također instrument za političare i donositelje odluka. Ove godine će to izvješće SOFA e, koje se tiče stanja u prehrambenom i poljoprivrednom sektoru upravo e, govoriti o borbi protiv siromaštva i gladi, izravno i neizravno kroz promicanje ruralnog i poljoprivrednog razvoja. Budući da imam samo 10 minuta, htio bih e, navesti nekoliko ključnih poruka iz ovog izvješća. To je danas stavljeno na web stranicu u 12 sati. Programi e, socijalne zaštite smanjuju siromaštvo i nesigurnost opskrbe hranom. Dakle, dobro ciljanje korisnika i dobra pomoć ključni su kod uspjeha tih programa. Programi koji su usmjereni na žene, a to je posebno bitno, imaju jači e, utjecaj na sigurnost, na prehrambenu sigurnost. Svi znamo da to može poboljšati dakle stanje u obiteljima i poboljšati blagostanje majki i djece. Osim toga tu se potiče i ulaganje u gospodarske aktivnosti, posebno poljoprivrednu proizvodnju. Socijalna zaštita također e, potiče obrazovanje, zdravstvenu skrb i to pozitivno utječe na e, razinu plaća i opće blagostanje u društvu. Socijalna zaštita međutim nije dovoljna kako bi se sve ljude moglo spasiti iz siromaštva. E, tu postoje brojni rizici i ograničenja i upravo zato stavljamo naglasak na koordinirane zajedničke programe u području socijalne zaštite i poljoprivrede. Sve to se radi djelujući na politike i strategije koje provode države članice i sve naše aktivnosti i aktivnosti Europske unije i komisije imaju za cilj dati potporu tim državama i želim navesti jedan program koji ima potporu DEVKOA kako bi se pomoglo zemljama da provedu politike i strategije u svrhu bolje prehrane i prehrambene sigurnosti. E, socijalna zaštita također e, utječe pozitivno na gospodarstvo na lokalnoj razini. Javni radovi mogu dovesti do stvaranja infrastruktura i značajnih kolektivnih e, infrastruktura što može doprinijeti lokalnom gospodarstvu. Isto tako pomoć može povećati kupovnu moć kućanstava koji i to može doprinijeti lokalnom gospodarstvu. Iznimno mi je drago što je u mojoj pratnji kolega koji je stručnjak za ova pitanja, za pitanja prehrambene sigurnosti. A, dakle, šta Dakle, sve ove agencije UN-a zajedno rade na postizanju ciljeva prehrambene sigurnosti. E Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, izuzetno mi je čast što vam mogu predstaviti ovo izvješće o stanju prehrambene nesigurnosti u svijetu za 2015. godinu. E, to izvješće se objavljuje svake godine od 1999. godine. Predstavlja e, opću, opće stanje u svijetu vezano uz ovu temu i e, to u suradnji sa IFAD-om i FAO-om. Dakle, tu su tri agencije koje se bave prehrambenom sigurnošću u svijetu. Ovo godišnje izvješće posebno je važno. 2015. godina nam je posebno značajna, budući da se tu obilježava kraj jednog značajnog e, ciklusa monitoringa. Dakle, ciljevi svjetskog e, sameta hrane 1996. godine kada su se šefovi država i vlada sastali u Rimu, rekli su da će prepoloviti broj ljudi koji žive u gladi do 2015. godine i ova godina je bila ciljna godina. Kasnije smo imali milenijsku deklaraciju i prvi milenijski razvojni cilj gdje je e, dakle preuzeta obveza da će se od 1999. godine do 2015. godine prepoloviti broj ljudi koji su gladni u svijetu. Dakle, prvo se trebamo zapitati jesmo li postigli ove međunarodne ciljeve i kao što je već ranije anticipirano, mi smo vrlo blizu postizanja cilja milenijskog, milenijskog cilja, posebno cilj koji se tiče e, gladi u svijetu, to je prvi cilj i taj cilj e, upravo se bavi prevalencijom e, pothranjenosti, to je indikator e, koji mi moramo pratiti u ime međunarodne zajednice. I ono što vidimo je da u zemljama u razvoju je došlo do pada sa 33% na 12,9%. To znači da je statistički vrlo blizu ispunjenje tog cilja. 73. godine od 139 e, zemalja koje pratimo, e, dakle 100 te su zemlje postigle cilj. Međutim, to je samo udio gladnih u stanovništvu. Zatim je postignuta, odnosno postavljena još jedna obveza to da se smanji konkretan broj ljudi koji nemaju dovoljan pristup hrani i to je bio cilj svjetskog samita, međutim taj e, cilj nije ispunen, ispunjen nažalost. Trebali smo imati veći, e, veće smanjenje broja ljudi koji su pothranjeni. Međutim, to nije jako negativno. Istovremeno, tijekom razdoblja praćena, e, dakle, ova svjetsko stanovništvo se je se povećalo za 2 milijuna inače od 129 zemalja, to je postignuto u nekim zemljama, tako da to nije loš rezultat. Gdje se onda nalaze ljudi koji, dakle, pate od gladi? Ovo je jedna, jedan sažeti prikaz i odmah se vidi da je Južna Azija područje koje još uvijek ima najveći broj pothranjenih i najveći udio pothranjenih, a nakon toga SAP E, subsaharska Afrika, to je isto tako područje e, gdje je ta pojava očitija. Dakle, broj gladnih ljudi je drugi po redu, međutim, prevalencija je najveća. Isto vrijedi i za Istočnu Aziju. Samo ću brzo prijeći ostatak izvješća. Dakle, koji su osnovni čimbenici i što je zapravo faktor uspješnosti. Gospodarski rast je vrlo važan faktor za smanjenje prehrambene nesigurnosti, međutim rast mora biti inkluzivan i mora dopriti do siromašnih. Povećanje produktivnosti, posebno u poljoprivredi i kada je riječ o malim gospodarstvima, Zatim socijalna zaštita je još jedan ključni element i e, to je također bio uzrok uspjeha nekih zemalja. Ovo izvješće koje je jutros izašlo upravo govori u prilog tome. Zatim, ruralna tržišta moraju imati e, bolje prilike za mala gospodarstva, mora se raditi ususret e, sustava trgovine koji će biti otvoren i koji će osigurati pogodnosti svima i treba raditi sa zemljama gdje su, e, gdje postoje krize u interesu zbog vremena pokušala sam govoriti brzo. Dakle, spomenuo sam zemlje gdje dugo traje kriza. U tim zemljama je situacija mnogo ozbiljnija što se tiče prehrambene nesigurnosti i zato treba raditi na povećanju otpornosti u tim zemljama. I na kraju, kakva je perspektiva za razdoblje nakon 2015. godine? Sada smo na kraju ciklusa monitoringa i bitno je naglasiti da imamo agendu održivog razvoja i tu su bitni neki ciljevi, to će biti bitno za razdoblje do 2030. godine. Međunarodna zajednica već radi na definiranju ciljeva i podciljeva u tom području i posebno kada se govori o prehrambenoj nesigurnosti, to će biti ugrađeno u cilj broj 2, međutim bit će mnogi podciljevi koje će trebati pratiti i bit će još elemenata na kojima će trebati raditi, bit će pokazatelja. Treba mnogo raditi na unapređenju tehnologije eh, koja se koristi za praćenje provedbe pokazatelja na nacionalnoj i međunarodnoj razini. U posljednjih nekoliko godina imali smo snažnu potporu u glavne uprave DEVKO te smo poboljšali mogućnost e, praćenja provedbe indikatora u području sigurnosti hrane. Mi želimo nastaviti raditi na tome. Imamo jedan projekt koji se zove The Voices of the Hungry koji predlaže novi način praćenja provedbe u novom ciklusu agende i smatramo da i to predstavlja značajne napore i radit ćemo i dalje na tome. Hvala na pozornost. Um, uh, Uvaženi predsjednici parlamentarnih odbora. Drago mi je da mogu nešto reći na poljskome. Kolege iz komisije, iz fao želim vam svima zahvaliti na prilici da vam se mogu obratiti uoči Svjetskog dana hrane. To je vrlo značajan dan koji nas potiče da svi razmišljamo o tome što smo do sada postigli i što je još pred nama, te koji su izazovi s kojima se trebamo suočiti. Kolega iz FAO predstavio je svjetsko izvješće o prehrambenoj sigurnosti i ovdje se predlaže nekoliko konkretnih rješenja te uspostava mehanizama koji bi nam omogućili da brže riješimo problem gladi u svijetu. Taj problem je bitan, budući da su brojke uistinu zabrinjavajuće, gotovo Osam milijuna ljudi, međutim iza tih brojki stoje obični ljudi, poput vas i mene, očevi, majke i djeca e, čije perspektiva nije sigurna. To su ljudske tragedije i moramo uistinu razmisliti o njihovoj sudbini. Tijekom posjeta obiteljima u Jordanu Želim istaknuti nekoliko stvari što smo uspjeli saznati od izbjeglica e, koje smo tamo intervjuirali. Jedan otac obitelji e, koji ima četvero djece rekao je kako se osjeća u odnosu na e, članove svoje obitelji. Više ne mogu niti izići van iz djecom jer me pitaju da im kupim hranu, a ja to ne mogu učiniti. Ja sam nisam ispunio svoju zadaću oca. A jedna majka obitelji nam se povjerila. Kada me djeca pitaju zašto ne jedem s njima, ja im kažem da postim, što nije istina. E, naprosto nemamo dovoljno hrane da bismo prehranili čitavu obitelj. Istovremeno svi statistički podaci u svijetu potvrđuju da ima dovoljno hrane na svijetu kako bi se svi mogli prehraniti. Svjetski godišnji troškovi za ukidanje siromaštva E, vrlo su visoki, a istovremeno se 650 e, e, milijuna gubi na rasipanje hrane, dakle dvostruko od onoga koliko je potrebno da bi se riješio problem gladi u svijetu. Još uvijek 21 milijun ljudi umire svakoga dana, svakoga dana zbog problema vezanih uz neishranjenost. Mislim da ćete prihvatiti i sami da to nije prihvatljivo niti moralno niti ekonomski. Ove godine smo dobili na samo 40% koliko je potrebno da bi se riješilo pitanje prehrane izbjeglica iz Sirije. I iz tog razloga smo morali za polovicu smanjiti obroke i morali smo donijeti neke teške odluke. Jedna četvrtina osoba je izgubila pravo e, na dobivanje hrane. Istovremeno trebamo prepoznati i sljedeće, a znamo da se o tome mnogo razgovaralo i u Europskom parlamentu. Svijet je ove godine bio suočen sa velikim brojem hitnih operacija u svijetu, što je zahtjevalo mobilizaciju dodatnih resursa, Ebola, DRC, Jemen, Nepal i tako dalje. Bilo je mnogih primjera. Posebno smo zahvalni Europskom parlamentu zbog pozornosti eh, problema u našoj regiji, što o čome svjedoči i posjet gospođe Mekavan Turskoj, gospodin eh, Zelera. Oni su mogli vidjeti eh, što tamo radi UN i Evropska unija u izbjegličkom kampu. Zahvaljujući doprinosa Mada Trust Funda imamo, pomažemo više od 40 tisuća sirijskih izbjeglica zahvaljujući, zahvaljujući elektroničkim voucherima. Isto tako surađujemo s kolegama iz FAO-a i sa DEVKOM te sa vladama pojedinih država kako bismo pokušali reagirati u slučaju strukturnih problema sa e, prehrambenom sigurnošću. Dakle, imamo vrlo ambiciozne ciljeve. Mogli bismo navesti čitav niz pozitivnih primjera zajedničkih aktivnosti koje su e, dovele do konkretnih rješenja. Međutim, prečesto izvanredne prehrambene krize izbijaju tamo gdje je situacija već bila nesigurna, što izlaže stanovništvo dvostrukoj spirali, e, dakle nesigurnosti, što se pokazalo u Maliju, Kongu, Jemenu i zemljama e, koje su bile pogođene virusom ebole. Posebno smo zahvalni Europskoj uniji e, kako bi se izdvojila posebna financijska sredstva i kako bi se dala posebna pomoć izbjeglicama i prognanicima. Također smo svjesni činjenice da su na najvišoj razini u Europskoj uniji se spominje UNHCR koji bi trebali biti glavni akter u rješavanju sirijske krize. Dakle, svjetski e, program za hranu neće, ispunit će vaša očekivanja i mi imamo brojne izazove koje su bile, e, koji su nam zajednički, iskoristit ćemo svaki euro europskih građana na najefikasniji mogući način. Thank you very much. Now I give the floor to Mr. Ridolfi for uh, the Commission. Thank you honorable co-chairs, uh, honorable members of the parliament, uh, ladies and gentlemen. DEFCO has been mentioned already. Dame gospodo, ovo je već pet puta spomenuto. Mislim da bi sada ja trebao nešto reći. Doista, komisija i države članice Europske unije su najvažniji dionici što se tiče sigurnosti opskrbe hranom. 8 milijardi eura u 60 država članica osigurano je u tu svrhu. Mi naravno surađujemo i sa organizacijom za hranu i poljoprivredu, sa e, svjetskim programom za hranu i drugim nevladenim organizacijama. E, izvješće o nesigurnosti opskrbe hranom smo pročitali, ova brojka od 795 milijuna je e, varljiva, no ipak e, mi činimo neke e, napretke. Europska komisija je zacrtala ciljeve, primjerice broj um, gladne djece bi trebao biti smanjen za 7 milijuna. I svim drugim kolegama pozvao bih da formuliraju konkretne ciljeve, jer civilno društvo samo na taj način može pratiti da li se ti ciljevi postižu ili ne. E, mi ne snosimo samo kolektivnu odgovornost, već snosimo i individualnu odgovornost za ostvarivanje ovih ciljeva i komisija i druge bi mogli učiniti još puno više. Mi se koncentriramo na težišta. Europska unija želi e, suzbiti pothranjenost, jer to je prava sramota za naše društvo, da nema dovoljno namirnica, proteina, minerala. To je problem sam za sebe i to je problem koji ugrožava živote. Stoga se tim problemom moramo hitno pozabaviti. Ne radi se samo o kvantitetu, nego o kvaliteti. Znači, to je kulturni problem. Zatim, u Africi i u Saharskoj zoni uvijek iznova dolazi do kriza i e, važna je ključna riječ otpornost. Mi moramo ojačati otpornost država i zajednica tako da bi mogli reagirati na prirodne katastrofe i oni najslabiji su ti koji su zaslužili da ih zaštitimo kako bi se mogli oporaviti nakon šokova, nakon kriza, u slučaju sukoba. To je naša obveza. Zatim, Europska unija je obećala 20% sveukupnog proračuna potrošiti na e, zaštitu klime. Ovaj prijedlog da se dio naše pomoći potroši za zaštitu klime, e, takav model bi se mogao primijeniti i u drugim područjima, ali ovo obećanje je posebno važno za poljoprivredu jer poljoprivreda je sektor koji ima jako velikog utjecaja na klimatske promjene. Nedavno sam čuo da kada bi Kinezi počeli jesti meso kao mi, onda bi nam bila potrebne tri planete kako bi mogli pokriti potrebe, kako bi onda e, tamo mogli uzgajati životinje. Mi kao Europska unija moramo ojačati otpornost i podupiremo poljoprivrednike u tome da udrživo upravljaju, održivo upravljaju resursima i da se na taj način suočavaju sa problemom sve manje obradivih poljoprivrednih površina. Vrlo je važno da koristimo sve najnovije rezultate i postignuća iz sektora znanosti. Nedavno sam bio u Keniji i tamo sam vidio što se čini za zaštitu biološke raznolikosti i, i jačanje otpornosti i što to znači za poljoprivrednike sasvim konkretno. ne smijemo provoditi samo određene mjere, već e, moramo e, gledati puno više unaprijed. Moramo se pobrinuti da još prije nego što e, se jave problemi da djelujemo. Moramo razviti mehanizme pomoći, potrebne su nam privatne investicije, ali to je teško, ali privatna ulaganja naravno ne odlaze tamo gdje su najpotrebnije. Zato su nam potrebne inicijative kako bi kanalizirali ova ulaganja, ulaganja u prirodnom sektoru, u zemljama u razvoju. Već je puno takvih ulaganja, ali potrebno nam je više inicijative. Sada primjerice razvijamo inicijativu za financiranje drugih inicijativa u e, poljoprivrednom sektoru, agribiznis. I tu inicijativu ćemo predstaviti idućih nekoliko dana. Povjerenik će na e, Expo predstaviti tu inicijativu, govoreći o nekim drugim temama i to je primjer za to kako politička razina na najvišoj razini mora biti vidljiva kada se radi o ovoj temi. Potrebna su nam ulaganja malih i srednjih poduzeća, ne samo velikih poljoprivrednih poduzeća, već i mala i srednja poduzeća su ona koja e, su e, prava potpora za e, srednji sloj. Osim toga potrebne su nam i socijalne mjere. Ja sam već govorio o obrazovnom sektoru, ali i socijalna zaštita je odlučujuća s obzirom na pothranjenost primjerice. Obrazovanje, zdravlje, sve to su pitanja koja dovode do poboljšanja opskrbe hranom i na taj način možemo smanjiti siromaštvo u ruralnim, ali i u urbanim područjima. Osim toga potreba nam je promjena mentaliteta. Ako ćemo i dalje govoriti da je poljoprivreda e, nešto što nije dovoljno važno i vidimo kako poljoprivrednici postaju sve stariji, a mladi se ne zanimaju za poljoprivredu, mladi koji su puni energije, onda nećemo napredovati. Vrlo je važno da podupiremo poljoprivrednike kako bi oni imali prihode. To nije uvijek jednostavno. Vidimo što se događa, vidimo da postoji migracija sa sela prema gradovima i e, to se nastavlja taj trend i to nam prikazuje vrlo jasno da moramo promijeniti kulturnu paradigmu i da moramo izmijeniti mentalitet. Europska unija će dalje igrati vrlo važnu ulogu po pitanju e, sigurnosti opskrbe hranom i naši instrumenti. Agenda 2030 i naši ciljevi biti će ostvareni samo ako ćemo svi i europske i globalne organizacije i civilno društvo, ako se svi udružimo kako bi postigli maksimum. Puno hvala. Pan poseł Dante. duže niż jedna minuta, only one minute. Nemojte molim vas duže od jedne minute govoriti. Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću govoriti u ime našeg koordinatora. Europski parlament je već u više navrata, posebno u izvješću o hrani koja se baca, postavio pitanje doprinosa Europske unije rješavanju pitanja neishranjenosti u svijetu. Prije nekoliko godina na sastanku G20 istaknuta je i odgovornost volatilnosti u nekim zemljama posebno zemljama koje imaju nisku, nizak e, BDP. G20 je povjerio jednu misiju FAO da se uspostavi promatralište koje će pomoći u anticipiranju priza, e, kriza i u e, osiguravanju prehrambenog minimuma svim zemljama. Što je s time? Hvala predsjedniče. Hvala prije svega na prilici koja nam se pruža da danas govorimo. Hvala na informacijama koje ste nam dali. Danas moramo biti koherentni kada se radi o pothranjenosti koja postoji. Moramo e, naći rješenje, iako se to rješenje ne nazire niti na jednoj razini pa se postavlja pitanje kako ćemo uravnotežiti politiku. Sada imamo novu poljoprivrednu politiku koja ide u pravome smjeru što se tiče ozeljenjavanja i zaštite okoliša, no što se tiče upravljanja resursima i potražnje za hranom, ako potražnja bude rasla dosadašnjom brzinom, postavlja se pitanje kako ćemo uopće zadovoljiti potrebu za hranom u budućnosti. Gospodin Hojzlig, imate jednu minutu. I ja sam htio postaviti pitanje o bacanju hrane, ne samo ovdje kod nas, e, postoje i druge zemlje koje bacaju hranu zbog nedostatne infrastrukture. Zatim 30% e, namirnica je količina koja se baca. E, zatim vi ste rekli nama bi e, bile potrebne e, potrebna tri planeta kada bi se svi hranili kao mi u Europi. Pa treba se zapitati vezano uz utjecaj sve većeg konzumiranja mesa na okoliš. Zatim pristup poljoprivrednim površinama. Tu treba ojačati male seljake, jer tu imamo problem takozvanog land grabbinga. I na to pitanje treba obratiti veliku pozornost. Pani Sanura Gospođo Sena, imate jednu minutu. Gracias, presidente. Creo que... Puno hvala, predsjedniče. Ako Europska unija, ako ona doista spremna da odlučno doprinese suzbijanju gladi, onda bi to već odavno bilo učinjeno. Ja mislim da ne činimo dovoljno i da se zavaravamo Naime, u teškim vremenima, poput ovim, govorimo o sigurnosti opskrbe hranom. Iako politika koju vodimo više doprinosi tome da se stvara nesigurnost opskrbe. Želim reći nešto o pitanju e, sjemenja, vode, e, zatim TTIP. Sve to su teme koje potrebno razmotriti. Naime, države će biti na neki način prisiljene da odluke o poljoprivredi, vodnom gospodarstvu i tako dalje e, prenesu nekom drugome. I očito je da, odmah ću završiti, da moramo razmisliti o tome kako ćemo i dalje moći prodavati hranu u ovim zemljama. Hvala. Tu se mogu sjetiti dva slučaja kada su dobronamjerni zapadni političari uništili sposobnost Afrike da proizvodi hranu, prvo u Rodezi gdje su izvozili hranu u šest drugih zemalja dok se nisu umješali zapadni političari, doveli Mugabea koji je predsjedao masovnom, situacijom masovne gladi. Niste to morali učiniti. Zatim, drugi primjer je još uvijek u tijeku, a to je stav Evropske unije i nevladinih udruga koje ona financira vezano uz GM tehnologiju i uzgoj biljaka. Da se ta tehnologija mogla koristiti u Africi tijekom posljednjih 20 godina ljudi bi imali mnogo više hrane. Jer kad se moraju koristiti pesticidi u Africi, onda ih treba kao prvo prevesti, skladištiti, sigurno ih koristiti, držati ih dalje od djece i tako dalje. GM tehnologija bi sve to riješila, naprosto više ne bi bili potrebni pesticidi, a mi poduzimamo sve što možemo kako bismo im otežali situaciju. Derzeit sind über 60 Millionen Menschen. preko 60, e, milijuna ljudi je na bijegu i naravno da je važno da imamo dobru razvojnu politiku i da stavimo sva sredstva na raspolaganje. Ali to je samo dio rješenja, a drugi dio rješenja da doista suzbijemo glad je odgovarajuća poljoprivredna politika i partnerstvo sa južnim zemljama, e, primjerena ribarstvena politika i naravno e, trgovinska politika. Još nešto što je vrlo važno je da e, podupremo države u proizvodnji energije. Mnoge zemlje u kojima ljudi gladuju puno toga, e, puno sredstva izdaju za energiju, za energetiku. Znači moramo e, hitno poduprijeti ljude, gradove da se mogu obskrbiti neovisno energijom. Možda bi bilo dobro dobro je da smo danas se našli, sutra je petagodišnjica smrti Hermana Šera koji se borio za e, energetsku neovisnost e, zemalja u razvoju. Pani Ja se pitam zašto Organizacija za hranu i poljoprivredu e, ovo pitanje stavlja u prvi plan, a ne uzima u obzir izvješće povjerenika. Agrobiznis je e, sukrivac e, za neodrživu poljoprivredu. Agrobiznis je doprinos doprinosi u velikoj mjeri emisijama CO2, a činjenica je da sada transnacionalni koncerni kao Walmart, Monsanto, McDonald's i tako dalje e, također sudjeluju u agrobiznisu. To je nešto što me izrazito brine sudjelovanje takvih koncerna u globalnom savezu agrobiznisa je nešto što predstavlja transformaciju. Vi ste već e, u prezentaciji e, prikazali da moramo povećati produktivnost, ali to ne možemo učiniti u ovom kontekstu. Osim toga ne razumijem kako se u ovome kontekstu. Dobro, onda možda ipak neću postaviti iduće pitanje. Oui, merci, monsieur le président. Euh, Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem također e, govornicima na održanim izlaganjima. E, želim reći da se u potpunosti slažem sa svime što je rečeno vezano uz poljoprivredu. Mi smo jutros glasovali o izmjenama uredbe o e, ekološkom uzgoju, tako da se treba podsjetiti da ekološki uzgoj ne znači samo da se ne koriste fitosanitarni proizvodi, to prije svega znači ponovno povratak zemljištu. Dakle, tu smo spominjali timačinu zemljišta. Mislim da bi jedan od osnovnih ciljeva zajedničke poljoprivredne politike trebao biti promišljanje o poljoprivrednom modelu. I dakle, treba napustiti evropski mit, a to je da mi eh, namjeravamo i želimo prehraniti sve ostale. Umjesto da djelujemo i razmišljamo u ime ostalih, Možda bismo trebali e, razmišljati o budućem usmjerenju zajedničke poljoprivredne politike i o provedbi politika ne za druge nego sa drugima i to bi trebalo e, zapravo e, biti nit vodilja kod formuliranja naše politike u području. Gospodin Colo, imate jednu minutu. Hvala, predsjedavajući. Želim postaviti iduće pitanje. Često čujemo da se govori kako imamo sve veću populaciju i svjetsku populaciju da moramo više proizvoditi, a taj, to načelo je e, dovelo do određenih pozicija u parlamentu koje ne mogu poduprijeti. Izgleda da sada samo sraćamo pozornost sa konkretnog cilja. Potrebna nam je bolja raspodjela moramo cijeli ciklus e, učinkovitije oblikovati. Ne možemo nastaviti ovako, ne možemo sve više proizvoditi samo zato što je sve veća svjetska populacija. Gospodine Narti, imate jednu minutu. La transferencia de comida, de alimentos desde el mundo de... Mislim da je ovo što se događa pravi dumping i razaramo domaću proizvodnju. To je prava razarajuća pojava. No, želim reći da se sada radi o poljoprivrednim površinama, o kupovini poljoprivrednih površina u Kini, u SAD-u, Izraelu i tako dalje i to je nešto što ima razorne posljedice za ljude koji žive tamo i dovodi do odlaska ljudi, do e, sve većeg siromaštva među populacijom, jer oni moraju iznajmiti svoju vlastitu zemlju. Unajmiti svoju vlastitu zemlju. E, zato to ima velikog utjecaja naravno i na vodu, 5% ukupne proizvodnje e, ovisi o vodi, no Sljedeći govornik. Hvala gospodine predsjedniče. Vi ste pokazali da uspjeh suzbijanja gladi da se on ne postiže zbog sve veće populacije. Znači zbog demografskih trendova. Ako se pobjedi glad u određenoj zemlji, kakvi su onda demografski trendovi? Da li su demografski trendovi Eh, onda možda doveli do drugačije socijalne politike kako bi se taj rast bez granica zaustavio. To mislim na Pakistan, na Afganistan, na Jemen. Ako usporedimo usporedbe eh, predviđene za 2015. 2015. i 2050. onda vidimo da ćemo izgubiti borbu protiv gladi. Danke, Vorsitzender. Hvala, gospodine predsjedniče. Prvo želim reći da se želim e, pridružiti onome što je rekao gospodin Hoizling i želim uputiti pitanje predstavniku komisije. Da li je komisiji poznat citat Alberta Einsteina koji je bio vrlo inteligentan, a taj citat glasi ništa neće osigurati preživljavanje čovjeka kao prelazak na vegetarijansku prehranu. Politika Europske unije, politika komisije pokazuje upravo suprotno. Naša ribarstvena politika dovodi do sve veće gladi, trgovinska politika dovodi do sve veće gladi, poljoprivredna politika također. Zatim e, potpore koje se isplaćuju u poljoprivrednom sektoru sve to izgleda kao prava farsa i ne možemo ju uljepšati. Mi smo u velikoj mjeri doprinijeli svjetskoj gladi. Pani przewodniczący Zastupnica Hvala vam. Imamo cijeli niz pitanja za komisiju, no morat ćete biti vrlo kratki, jer prevoditelji će nam vrlo brzo otići. Dakle, kratke odgovore molim e, od sviju. Molim vas, budite brzi, nemojte govoriti prebrzo zbog provoditelja. Da, ja ću, ja ću započeti, kolege će onda preuzeti. Što se tiče volatilnosti, Istina je da je to jedno važno pitanje, svi smo, zna, svi smo imali krizu 2007. i 2008. godine, međutim trenutni podaci preciziraju da dolazi do pada cijena poljoprivrednih eh, proizvoda. Mislim da je to vrlo bitno spomenuti i iz razloga koji su eh, doveli do toga je eh, dakle velika zaliha, zatim pad cijena nafte i isto tako e, snažni dolar. Dakle, niže cijene mogu biti dobre za iz perspektive prehrambene sigurnosti, posebno je to dobro za kućanstvo koji dobar dio plaće troše na prehrambene proizvode, međutim pad cijena na svjetskoj razini može se odraziti i na dohodak poljoprivrednika. Vrlo kratko vezano uz pitanje e, rasipanja hrane, mislim da je to jedno ključno pitanje. E, riječ je bilo o programu e, glavnog tajnika UN-a. Peti stup tog programa bavi se upravo borbom protiv rasipanja hrane. Države članice su poduzele značajne mjere u posljednje vrijeme. U Francuskoj e, je to izglasano u parlamentu, isto tako u Belgiji i u nekim drugim zemljama na sjeveru Europe. Međutim, problem u Europi se razlikuje od onoga u zemljama u razvoju. U zemljama u razvoju je problem gubitak nakon žetve. 30 do 40% proizvodnje se gubi zbog loših uvjeta skladištenja, prijevoza, E, nedostatka hladionica i tako dalje. Dakle, to isto tako moramo imati na umu. Zahvaljujem. Prvo što bih rekao je da nakon sastanka G20 o nestabilnosti FVO zajedno sa drugim partnerima započeo je projekt koji se naziva Agricultural Marketing Information System. To je već zaživjelo i predlaže se cijeli niz informacija koje nudi dovoljno ovaj akronim proguglati i dobit ćete pristup cijelom nizu podataka. Kvalitetni podaci o prognozi cijena kratkoročno i tržišnom stanju su nešto što je vrlo dobro za nositi se sa nestabilnosti tržišta. OECD je također uključen u cijeli projekt. Kratko sam se želio dotaknuti pitanja e, dugoročno gledano potražnje i ponude. Dakle, FVO dugo se već bavi ovakvim dugoročnim prognozama u poljoprivredi i zaključujemo da program je, da je problem poticaj povećanja proizvodnje E, ne samo zato što mi sami to propisujemo, već zbog toga što očekujemo da će potrošnja rasti. To je činjenica života, ne možemo tu ništa učiniti. Dakle, možemo stvari, hranu bolje preraspodijeliti, ali potražnje će nesumnjivo morati porasti, što će biti veliki problem i za ponudu. Što se tiče smanjenja zemljišta u određenim područjima, konkretno u Europi, Ehm, fenomen se svodi na to da je zahtjev zemljišta za e, rekreativne svrhe, za urbano gradnju i tako dalje je veći zahtjev nego zahtjev za poljoprivredom i zbog toga dolazi do smanjenja prostora. No na svjetskoj razini korištenje zemljišta je razmjerno stabilno tijekom proteklih 40 godina i očekujemo da će ostati stabilno i u nadolazećih 40 godina. Ono što e, raste znatno je prinos, količina proizvoda koju uspijemo dobiti na određenoj jedinici zemljišta. No naravno to moramo moći raditi bez da previše škodimo okolišu. I to je glavni izazov pred nama. Vjerojatno možemo i dalje povećati e, doprinos, no to moramo učiniti na odgovoran način, a to je onaj najkompliciraniji dio. Još jednom kratko o stanovništvu. Nažalost, stanovništvo i siromaštvo su varijable koje imaju prilično složen među odnos. Stanovništvo vrlo brzo raste kada e, stanovništvo e, siromašnom, a ne obratno. Dakle, mnogo je češće da siromašni ljudi imaju veći broj djece i to načelno zbog toga što su oni osiguranje za budućnost, svojvrstno ulaganje u mirovinu, osobe koje vam pomažu u napredovanju, u uzgoju hrane i tako dalje. I očekujemo da taj odnos funkcionira tako da čim ljudi postanu bolji, čim im omogućimo pristup obrazovanju ženama i kad omogućimo bolji e, obrazovanje žena, da će se rast stanovništva usporiti. Dakle, ne očekujemo da će se nakon poboljšanja situacije što se tiče sigurnosti hrane nastaviti taj rast stanovništva. Na socijalne politike i socijalna zaštita je vrlo važna stvar. I tu ću stati. Hvala vam. Prevoditelji su ovdje 14.30 naporno rade već neko vrijeme, e, pa ćemo e, zamoliti da zadnje dva odgovora budu na engleskom. E, prevoditelji će biti slobodni i zahvaljujem na dodatnim minutama. Dakle, prelazimo na engleski i završava se sa prevodom na hrvatski. Hvala.